Okay. The committee is postponed. Right. Um, let's uh, start the meeting. Um, I can occupy a little bit of time with the chair's announcements whilst a few... Evo malo ću ja predsjedavati sastankom prije nego što dođe predsjednik. Dakle, evo da pređemo na usvajanje dnevnog reda. Nema nikakvih prigovora, znači smatra se to je e, to usvojenim. Priopćenja predsjednika, dakle imamo tu uh, ažuriranje stanja o dijalogu koji je u tijeku, o jedinstvenom mehanizmu. Dakle, imali smo peti trijalog koji se održao jučer od 15 sati do nešto nakon 20 sati večeras. I po prvi puta su se održale vrlo dugotrajne rasprave sa grčkim predsjedništvom o procesu donošenja odluka sukladno članku 16. i također o drugim povezanim pitanjima. Datum sljedećeg trijaloga će biti uskoro priopćen. Mislim da će se održati jedan idućeg tjedna u Strasburu. Zatim direktiva o platnom računu i rasprava o tome se održala 11.2. i također rasprave o pristupu o e, računima i također obuhvatu te direktive. No, ostvaren je manji napredak, ali potrebne su daljne rasprave kako bi se postigao kompromis. Treći trijalog je predviđen za 26.2. i pozabavit će se odredbama u vezi sa transparentnošću i također tijelima za nadzor tržišnog natjecanja i također o razrješenju sporova i sankcijama. Evo, podsjećaju me da je odgođena razmjena mišljenja o strukturnim modalitetima za upravljanje eurozonom u sljedećem sazivu. Dakle, prisjetit ćete se sastanka prošlog četvrtka kada sam udovoljila zahtjevima različitih zastupnika da se odgodi rasprava o tome i to je također naznačeno u nacrtu predloga koji smo poslali prošloga tjedna. Predložili smo da se ta razmjena mišljenja održi danas, no dva zastupnika iz EPP-a su mi pisali i rekli da im ne odgovara taj eh, eh, datum zbog sastanka u Krakovu, a radi se upravo o dva zastupnika koja su tražila ovo raspravu. Dakle, zamolili su da se ovim pitanjem pozabavimo idućeg tjedna, 24.2. u srazboru i pristala sam na to, tako da će to biti na nacrtu dnevnog reda za sljedeći ponedjeljak nakon planiranog glasovanja o izvješću trojke. Moram vas podsjetiti da nakon sastanka ovog odbora imamo zajednički sastanak Libea i Ekona kada ćemo glasovati o drugom dijelu izvješća o suzbijanju pranja novca i to će biti u 12.30 u sali Jan 4Q2, znači dva, sata, e, dva kata iznad. Okay, um, Evo, riješili smo najvažnije pitanje, kave. I sada mi je drago što mogu pozdraviti predsjednika Euroskupine na ovu razmjeni, na ovoj razmjeni gledišta, o ekonomskom dijalogu. Pa vjerojatno ćemo razgovarati o nizu pitanja, ali ovdje na nacrtu dnevnog reda tu stoji dakle preporuke za pojedine zemlje, dakle da ćemo mu odmah riječ kako nas može ažurirati o stanju stvari i onda ćemo prijeći na raspravu, pitanje i odgovore. Imamo pet minuta po glavi na raspolaganju. Dakle, ako budete postavili pitanje pet minuta, nećete dobiti odgovor. Zato vam preporučam ipak da budete što kraći i onda ćemo moći možda održati drugi krug pitanja i odgovora. Evo, ovdje mi kažu da je Mm, pogrešno navedeno u dnevnom redu, da imamo pogrešan naslov. Dakle, bit će riječi o radnom programu Euroskupine za proljeće 2014. što ipak uključuje preporuke po pojedinim zemljama. Hvala gospođo predsjedateljice. Uvaženi kolege zastupnici, mislim da je došlo do zbrke na dnevnom redu da smo i mi to krivo shvatili pa ću morati improvizirati. Veliko mi je zadovoljstvo što sam ponovo s vama. 2014. godina će biti ključna ne samo zbog e, izbora za Europski parlament, ona će biti također važna i za eurozonu. Radit ćemo na konsolidaciji gospodarskog oporavka tijekom 2014. Hvala što ste mi dali priliku da vam nešto kažem o trenutnoj situaciji i o budućim prioritetima. Što se tiče ekonomske perspektive u eurozoni, ona se poboljšava, e, BDP rast se povećao i postao pozitivan u posljednja tri tromjeseća 2013. godine i stalno se poboljšava klima. očekuje se da će se tijekom 2014. i 2015. godine pokrenuti gospodarski rast. E, Povećala se potražnja za izvozom iz Europske unije, a isto tako i domaća potražnja. Dakle, to je sada počelo utjecati na povrata gospodarskog rasta. Poboljšanje financijskih uvjeta i napredak u području strukturnih reformi i proračunske konsolidacije trebali bi također podržati potražnju. E, prosječni deficit je projeciran na ispod 3% 2014. Javne financije su ponovno održive. Eurostat izvješćuje da je da se poboljšao omjer duga i BDP-a. Dakle, prvi put pada prosječni javni dug. Kako bi se osnažila koordinacija proračunskih politika unutar eurozone. Imali smo izvanredni sastanak Eurogrupe u 11. mjesecu prošle godine kako bismo uključili sve države članice u proces koordinacije temeljem propisa o dvije mjere. Imali smo također jednu iscrpnu raspravu o nacrtu proračunskih planova 2000, za 2014. na sastanku u 11. mjesecu. Isto tako analiza među državama članicama na temelju analize Europske komisije je od ključne važnosti. Na taj način se mogu osigurati i ispunjavanje odredbi iz pakta o stabilnosti i rastu. E, dakle, to je nešto e, što države članice imaju u vidu kod izrade projekcija proračuna. Posebno smo Um, se posvetili onim proračunima gdje je postojala mogućnost da se ne ispune potrebne mjere i države članice su nam dale jamstva da se poduzimaju dodatne mjere kako bi se spriječilo neispunjavanje preuzetih obveza. Što se tiče strukturnih reformi, one su eh, Dakle, bit će potrebno duže vremena za njih, međutim, s time se nastavlja diljem eurozone, mnogo toga se radi, u pojedinim državama članicama i gospodarstva postaju konkurentnija, a tržišta rada fleksibilnija. Isto tako se moderniziraju porezne uprave i se, e, provode se reforme u mirovinskom sustavu. Strukturne reforme su neophodne kako bismo imali održivi gospodarski rast u čitavoj eurozoni ja bih htio apelirati da imamo zajednički pristup kod poboljšanja e, konkurencije. Isto tako bi nam koordinacija, e, modernizacija tržišta rada mogla pomoći, mogli bismo e, imati pozitivna preljevanja. Isto su bitni i bitna je naravno i bankarska unija i suradnja na tom području i trebali bismo vidjeti možemo li koordinirati reformske napore i u drugim područjima. U tom kontekstu mogu samo ponovno reći da je jedan od načina da se poboljša konkurentnost i osnaže reforme tako da se da više vremena za ispunjavanje proračunskih ciljeva. E, naravno ako budu potrebne daljnje reforme. Htio bih reći još nekoliko riječi o postignućima pojedinih država e, koje su se koristile programima Eurozone. Zahvaljujući velikim naporima i žrtvama e, koje su podnijeli građani u tim zemljama, Ovi programi sada daju konkretne rezultate. Od posljednje rasprave Irska je uspješno izišla iz programa nakon sveobuhvatnog restrukturiranja financijskog sektora i provedbe ambicioznog plana za smanjenje deficita. Prinos na irske obveznice su se vratili na situaciju kao prije krize. Isto tako su i bolji uvjeti za financiranje, a gospodarski oporavak je snažan. U Španjolskoj je pomoć prilagodbe također uspješno zaključen. E, riješena su pitanja osjetljivosti u financijskom sektoru i e, španjolski bankarski sektor je sada na bitno čvršćim nogama i olakšan je pristup kreditiranju. Također se e, provode strukturne reforme i proračunska konsolidacija. Ta postignuća su dovela do gospodarskog oporavka i e, poboljšanja povjerenja investitora. E, što se tiče Portugala i ta se zemlja približava završetku programa. Program se i dalje e, provodi prema planu. Povećala se konkurentnost u Portugalu kao i rast na temelju izvoza. Prošli tjedan je Portugal također poduzeo važan korak u smjeru povratka na tržište, e, izdao je obveznice i potražnja za njima je bila snažna. Što se tiče Grčke, tu je još mnogo posla, međutim e, ostvaren je značajan napredak, poboljšao se proračun, očekuje se primjerni suficit u 2000, za 2013. još očekujemo podatke Eurostata koji će koje ćemo dobiti početkom četvrtog mjeseca. E, deficit na tekućoj bilanci je dakle više ga nema i očekuje se porast gospodarskog rasta uz gospodarski oporavak. E, uskoro ćemo završiti reviziju stanja u Grčkoj nakon što se ispune svi uvjeti predviđeni programom. Trojka će biti u Ateni u srijedu. I na kraju premda ranije, premda, dakle sad ću nešto reći o programu za Cipar, mjere za e, konsolidaciju su završene, zatim e, mjere za dokapitalizaciju bankarskog sektora su u tijeku, a što se tiče makroekonomskih i fiskalnih podataka za 2013. godinu, pokazatelji su bolji nego što smo očekivali i dobro vidjeti da se financijski sektor u toj zemlji stabilizira. E, dakle, ova novija zbivanja su bila pozitivna i govore u prilog činjenici da se trebamo i dalje držati iste strategije. Međutim, pred nama su bitni i značajni izazovi. Životni uvjeti u kojima evropski građani žive su teški, e, visoka je razina nezaposlenosti, e, dakle ta stopa nezaposlenosti je za nas neprihvatljiva, zatim strukturne reforme koje se provode još uvijek nisu dovršene, e, tako da i na tome treba još poraditi. Ne znam imam li još vremena, imam još dvije minute u redu. Bitno je da u Europi i eurozoni povećamo dugoročni potencijal gospodarskog rasta. E, mislim da je osnovna svrha da se održi europski socijalni model. Kao što sam već ranije rekao, vjerujem da postoji prostor za veću razinu koordinacije među državama članicama. Dovršavanje bankarske unije je od ključne važnosti za euroskupinu i općenito Europu i ključno je za povratak punog povjerenja investitora u financijskom sektoru. Kao što vam je poznato, sada radimo na pripremama, odnosno Europska središnja banka se priprema za Početak primjene mehanizma za nadzor banaka, zatim analizu imovine banaka i e, stres testove. Europska središnja banka je sada objavila i pojedinosti o metodologiji kojom će se koristiti. Zatim e, tu je isto tako i mehanizam ESM-a e, na temelju onoga što je dogovoreno u lipnju. Kada je riječ o SRM-u, to je u nadležnosti grčkog predsjedništva u okviru ECOFINA, no nadam se da ćemo raditi na tome u duhu kompromisa kako bismo mogli dovršiti pregovore na vrijeme do plenarne sjednice u travnju. Vjerujem da smo ovaj tjedan ostvarili napredak na posebnom ministarskom sastanku o jedinstvenom sanacijskom fondu. Zastupnici e, iz vašeg odbora su bili nazočni u ponedjeljak. Mi smo smanjili broj ključnih pitanja i uspjeli smo postići kompromis o nekim ključnim pitanjima. Morat ćemo nastaviti s tehničkim radom kako bismo pripremili još jedan izvanredni ministarski sastanak u trećem mjesecu. Svi sudionici su e, se obvezali da se postigne sporazum do ožujka, do tog sastanka u ožujku. to bi bilo sve od mene za sada. Hvala. Hvala i hvala što ste se držali vremena. Da, e, imali smo prvi korisni trijalog jučer nakon odluke da se dopusti grčkom predsjedništvu da ima određenu razinu fleksibilnosti. Žao mi je što to nismo imali četiri trijaloga ranije. Sada ćemo uistinu morati uložiti velike napore. Ne ne znam hoćemo li to uspjeti do travnja, no to je svakako naš cilj. Rokovi su dosta kratki. ja želim biti optimist, bez obzira na sve. Prvo pitanje je u ime Europske pučke stranke će postaviti Pablo Zelba. Hvala. Hvala gospođo predsjedavajuća. Slažem se s vama kada kažete da se stvari relativno dobro odvijaju da vidimo svjetlo na kraju tunela. Mene zanima pitanje pristupa kreditima. Svi se slažemo da kada nema dovoljno kredita na tržištu da je teško konsolidirati gospodarski oporavak. Zanima me radimo li, poduzimamo li dovoljno kako bismo osigurali kreditiranje posebno prema južnim europskim zemljama. Drugo pitanje, e, kada je riječ o dokapitalizaciji banaka, o direktnoj dokapitalizaciji banaka, zanima me sljedeće. Možete li nam reći jesu li uvjeti za to jasni? Ja sam mislio da zahvaljujući pravilima o pomoći bankama da su pravila jasna, međutim neki sada traže e, da se primjenjuju pravila iz direktive o oporavku i sanaciji banaka. Je li euro skupina e, procijenila e, iznijela analizu o tome? Hvala. Mislim da su tu dva osnovna pitanja. Kao prvo što se tiče kreditiranja. Kako bi se ponovno počeli izdavati krediti u Europi i naravno preko granica, krediti za mala i srednja poduzeća. Osnovni preduvjet je dovršetak bankarske unije. Kao što, znači, kao što znate, u 11. mjesecu ćemo dobiti rezultate analize imovine banaka. E, zatim drugo pitanje kako bi se osigurao pristup kreditiranju je gospodarski oporavak. Dakle, to je bitan preduvjet ekonomski gledano. čime portfelji E, zajmova koji loših zajmova e, budu riješeni, banke će moći izdavati nove kredite. Međutim, to je postupak koji je u tijeku e, dok se gospodarstvo oporavlja. U međuvremenu nam treba neka, neka vrsta pomoći, neko rješenje neko spasonosno rješenje, e, jer banke se sada konsolidiraju, rješavaju gubitke. E, gospodarstvo još uvijek nije dovoljno snažno, no svejedno moramo osigurati kreditiranje za realno gospodarstvo. Europska središnja banka i komisija zajedno sa Europskom investicijskom bankom rade na programima za kreditiranje i u tom smislu e, države članice moraju same sudjelovati u tim programima koji se nude. Dakle, ti programi su sada na raspolaganju, instrumenti su tu i zemlje ih moraju iskoristiti. Mnogo se radi na tome, ali to su dakle neka rješenja u nuždi. E, dakle, mora se spriječiti rascjepkanost financijskih tržišta kako bi se omogućilo kreditiranje ne samo za poslovne subjekte nego općenito diljem Europe što će potaknuti gospodarski oporavak. Što se tiče e, dakle dokapitalizacije banaka bilo je pitanje jesu li uvjeti jasni. Nismo još dovršili ovaj prijedlog, ali kao što znate temeljem političkog dogovora o glavnim obilježjima tog instrumenta iz lipnja prošle godine komisija je jasno rekla da e, je riječ o bankama koje su sistemski bitne u sustavu. Dakle, neće se financirati banke e, koje nemaju budućnost. Ako države same mogu podržati svoje banke, onda to trebaju učiniti, a direktna dokapitalizacija bit će na raspolaganju samo ukoliko države članice to nisu mogućnosti učiniti. Dakle, nakon što se otvori ta mogućnost direktne dokapitalizacije, e, država članica na čijem teritoriju se banka nalazi dalje mora sudjelovati u tome i postoje pravila o bail-inu e, koja će morati biti unaprijed dogovorena. Dakle, o tome se sada još razgovara o pojedinostima toga plana e, Dakle, trenutno se još uvijek e, razgovara o nekim aspektima, ali moram reći da smo u završnoj fazi. E, vjerujem da ćemo doći do rješenja negdje u ožujku, pa ćemo tada moći iznijeti i sve detalje. Da, e, mnogo je uvjeta jasno. O, nekim, o nekima se još uvijek raspravlja. Da, mislim da je ključno pitanje o vjerovni, odnosno vlasnicima dionica koji imaju prioritet. Pa to sve ovisi o bilanci pojedine banke. Ako kažete da mora biti e, razina bailina od barem 8%, mi još uvijek razgovaramo do koje će se, kako će se daleko ići sa bailinom. Ako taj Bejlin bude iznosio 8%, onda to može uključivati i, njih. Di Ani Podimata u ime socijalista i demokrata. Hvala, Sharon. Eh, Hvala, slažem se s vama. Imamo prvo znakove ekonomskog oporavka i to tvrdi također i Europska središnja banka. Međutim, ti znakovi oporavka gospodarstva su još uvijek vrlo slabašni. Ja ipak mislim da ovaj oporavak neće biti dovoljan kako bi raspršio strahove koji još postoje u vezi sa održivošću razine kreditiranja u Europi, a naročito u eurozoni. Vi ste govorili o godišnjem izvješću o rastu i mi uviđamo potrebu za prilagođavanjem reformi koje će omogućiti rast, ali vidimo da su to samo riječi, a nisu dijela. Imamo neviđene razine nezaposlenosti eurozoni, naročito u Grčkoj i u Španjolskoj. I zapravo gotovo trećina radne snage je nezaposlena. Dakle, pitam vas, jeste li zadovoljni onome što se događa na ovoj razini i što se poduzima u smislu jačanja oporavka i također promicanja zapošljavanja kako bismo uklonili te ogromne stope nezaposlenosti. Vi ste rekli o Grčkoj kada je riječ o ocjenama vlasti i javnih tijela da treba postojati jedan primarni višak prije nego što bismo to očekivali i nadam se da će to Eurostat potvrditi u travnju. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Na temelju ovih potvrda očekivanja Eurostata i predviđanja Eurostata, što mislite dalje poduzeti kako biste učinili ovu situaciju održivom u Grčkoj kada je riječ o gospodarstvu? Dakle, imamo jedan nedostatak povjerenja i ova nesigurnost i dalje traje, a malo se toga poduzima. Dakle, pitam vas da li razmišljate o retroaktivnoj dokapitalizaciji banaka. Jeste li razgovarali o tome sa ministrima? Je li to jedno rješenje koje ćete razmotriti? Thank uh, Hvala na pitanjima. Vaše prvo pitanje je bilo jesam li zadovoljan. Ne, nisam zadovoljan i ne mislim da itko može biti trenutno zadovoljan s obzirom na gospodarski rast koji ostvarujemo. Da, taj gospodarski rast se pozitivno kreće, brže nego što smo mislili, ali nisam zadovoljan i posebno nisam zadovoljan visokom stopom nezaposlenosti koja se ne smanjuje u nekim zemljama da nakon krize e, se može očekivati da neko vrijeme nezaposlenost neće padati, no nisam zadovoljan. I isto tako se nadam da ćemo imati program da učinimo Europu konkurentnijom u predstojećem razdoblju. Ono što je pozitivno je da je zapravo potencijal koji imamo veći nego što se misli. Neki smatraju da Europa nema potencijal da e, ima gospodarski rast veći od 0,5% ili 1%. To nije točno. Analize govore o tome da ako država poduzme sve što je potrebno kada je riječ o funkcioniranju tržišta i prilagodbi, strukturnim prilagodbama da postoji potencijal za veći rast i mislim da moramo e, učiniti sve što možemo kako bismo to i ostvarili. Kada je riječ o Grčkoj, poznato vam je da je Euroskupina u 11. mjesecu 2012. godine rekla da kada Grčka ostvari primarni suficit, a nadam se da će to potvrditi i brojke koje će Eurostat izdati u četvrtom mjesecu. I dakle, ako Grčka ispuni uvjete iz programa, onda ćemo se baviti pitanjem dugoročne održivosti duga. Naravno, to koincidira sa odlukom koju treba donijeti u drugoj polovici ove godine o budućnosti programa za Grčku. Ovaj program završava krajem godine i morat ćemo analizirati dakle i ocijeniti u drugom dijelu ove godine hoće li biti potreban novi program i kako će on izgledati. Iz Grčke nam dolaze optimistične poruke da možda neće biti potreban novi program, mi to možemo pozdraviti, ali morat ćemo vidjeti kakva je situacija na temelju brojke koje dobijemo krajem godine i u drugom dijelu ove godine ćemo donijeti odluku o e, daljnjem, daljnjim potezima. E, što se tiče e, banaka, ovaj bankarski dio u Grčkoj se provodi, dakle Grčka središnja banka je provela analizu bilanci banaka i stres testove. Oko 10 milijardi eura je izdvojeno za potrebe dokapitalizacije banaka i sada čekamo e, ishod i rezultate tog programa koje je provela Grčka središnja banka i bit će izdvojena sredstva za to prema potrebi. Europska središnja banka će sve banke podvrgnuti istom postupku e, kao i EBA, dakle imat ćemo stres testove i krajem godine ćemo znati točno kako stojimo. Mislim da je to ključno i za gospodarski oporavak u Grčkoj. Dakle, Grčka mora imati snažan bankarski sektor kako bi se moglo financirati realno gospodarstvo. E, tako da je to sastavni dio našeg pristupa. Što se tiče budućnosti, mislim da je, da je ključno reći sljedeće, a to se ne odnosi samo na Grčku, nego na našu strategiju općenito. Mi smo posljednjih godina snažno stavili naglasak na proračun, na stabilizaciju proračuna kako bi se države mogle financirati u budućnosti. Sada e, moramo naglasak skrenuti na reforme kako bismo povećali konkurentnost u svim državama članicama. E, da, nikada nije moguće dati kratak odgovor na pitanje o Grčkoj. E, situaciji, se ima, mnogo toga što se događa u Grčkoj. Ime Alde Silvi. Hvala, ja ću nastaviti na francuskom ako nemate ništa protiv. Hvala. E, hvala što ste nam također dali mogućnost kao da dođete razgovarati s ministrima neki dan. To je bilo zanimljivo iskustvo i omogućilo nam je da e, vidimo koliko se teško usuglasiti oko nekih pitanja. Smatram da bismo trebali također e, moći razumjeti sumnje koje drugi imaju. Do sada nismo imali nešto vrlo jednostavno što mi tražimo, a to je jedna dubinska pravna analiza koja bi nam objasnila zašto bismo trebali imati izuzetak u odnosu na redovni zakonodavni postupak koji imamo ovdje u parlamentu zajedno s vijećem. Mi smo postavili to pitanje, imali smo videokonferenciju sa Bundestagom jučer i njemački zastupnici su pokrenuli to pitanje. Međutim, mi ne znamo je li riječ o pravnoj problematici na kojoj se može raditi ili je to političko pitanje. E, jer je, dakle, ja znam da ste vi odigrali konstruktivnu ulogu unutar euroskupine, da ste potaknuli partnere da se pokrenu, da e, krenu prema parlamentu, ali kao što je rekao predsjednik, prvi trija, predsjednica prvi trijalog gdje smo imali osjećaj da je sugovornik spreman e, na ustupke se dogodio jučer. Izgubili smo dva mjeseca, to je šteta. Suodlučivanje ne podrazumijeva da je vijeće to koje donosi odluke, a da parlament samo udari žig. Imam, e, malo mi je problematična vjerodostojnost u odnosu na prijedlog vijeća. Jučer smo dobili jedan non-paper iz Europske komisije u kojemu se objašnjava da bi e, vijeće moglo donijeti odluku tijekom jednog vikenda. Mi to svi želimo. Međutim, e, Vikend u vijeću počinje u petak popodne i završava se u srijedu poslijepodne, dakle, odnosno u podne. Ja ne znam kako to vikend može završiti u srijedu u 12 sati, međutim kako krenuti u tako kompleksnu proceduru i ako ne znamo koliko će biti dana potrebno da se donese odluka, ako želimo da se banka zatvori tijekom vikenda, onda se u ponedjeljak mora donijeti odluka. Isto tako e, u vašem prijedlogu E, postoje razna tijela, tijelo za e, sanaciju banaka, vijeće i tako dalje. I mislim da je pitanje kako ćemo tu moći osigurati odgovornost, kako osigurati kontrolu ako ni, ni sami ne znamo koje će tijelo konačno, u konačnici imati nadležnost da donese tako važnu odluku kao što je zatvaranje neke financijske institucije. Hvala, hvala na pitanjima. Okljevam da zađem u detalje, jer inače ćemo ovdje potaknuti raspravu, mislim da to nije pravi put. Da, e, postoji međuvladin sporazum. Ja sam u potpunosti svjestan prigovora koje parlament ima na, na na taj mehanizam, e, pitanje je bilo je li ovo pravno ili političko pitanje. Ja mislim da je to pravno pitanje, ne samo iz europske pravne tradicije, nego i iz perspektive e, Ustava u državama članicama i da zato je stvar vrlo kompleksna. Iskreno rečeno, Ovaj međuvladin sporazum će biti sastavni dio e, čitavog e, mehanizma za sanaciju banaka. Znam da, vi, e, da se vi ne slažete sa mnom u tom dijelu, no takva je situacija i sada moramo poduzeti sve što možemo kako bismo se pobrinuli da vikend završi u nedjelju navečer, recimo u 20 sati, kako bismo dobili odluku. Naime, moramo imati postupak donošenja odluka koji će biti djelotvoran i učinkovit. Mislim da je to osnovno načelo E, koje je spomenula i gospođa Ferreira e, kada je bila na sastanku, među vladinom sastanku u ponedjeljak. Dakle, to mora biti učinkovit način donošenja odluka o zatvaranju, likvidaciji ili sanaciji banaka. Mi smo spremni surađivati s parlamentom kako bismo postigli da taj instrument bude što učinkovitiji. Neću sada ulaziti u detalje jer ću inače pokrenuti e, čitavu raspravu no u potpunosti e, shvaćam vaše pitanje i smatram da tu ima prostora za poboljšanje, kao što su neki kolege već rekli. Dobro, sada prelazimo na zelene. Kolega Pas, Hvala. Hvala i dobro jutro, ministre. Ja imam tri kratka pitanja i mislim da e, ih možete, na njih možete odgovoriti u pet minuta. Dakle, kada govorimo o demokratskom nadzoru fonda za tog fonda za hitne pitanja, e, mi smo dobili obećanje da će postojati parlamentarni nadzor i da će se e, postići dogovor o tom hitnom fondu. Međutim, ništa se nije dogodilo. Kada će se pokrenuti pregovori da imamo međuinstitucionalni sporazum kako bismo mi mogli imati veću demokratsku kontrolu nad SRM-om? Eh, imali smo prvu uspješnu inicijativu građana. Gotovo dva milijuna građana je potpisalo inicijativu da ne žele da se privatizira voda i vodni resursi. I mi smo dobili informaciju da, dakle vi govorite u priopćenju da se u Grčkoj moraju privatizirati eh, vodoprivredna poduzeća i očito je da postoji taj pritisak da se e, voda privatizira. Kako postići da građanske inicijative budu stvarno uspješne, da se nikoga ne prisiljava na privatizaciju vodnog gospodarstva? Također ste spomenuli neprihvatljivu razinu nezaposlenosti, da je to nešto što ne možemo prihvatiti. Ne znam što pod time mislite, ovaj tjedan su Euroskupina i Ekofin vodili razgovore o socijalnim pokazateljima i rečeno je da e, će to ići e, u prilog onim strankama koje se zalažu za Europu sa snažnjom socijalnom dimenzijom. Kada je riječ o pokazateljima koje je komisija predložila, a će svrha bolje razumijevanje društvenog razvoja, E, dakle, mislim da nam je tu potrebno bolje praćenje pokazatelja. Što ćete vi učiniti u svojstvu predsjednika Euroskupine kako ti e, socijalni pokazatelji, odnosno pokazatelji e, društvenog razvoja budu nešto što je uistinu obvezujuće, a ne samo nešto što proizlazi iz priopćenja ekofina. Hvala. Ja ću na engleskom. Hvala, odgovorit ću na engleskom. Bila su tri pitanja. Prvo o demokratskoj odgovornosti ESM-a. Kao što znate, to je jedan međuvladin mehanizam. Prema tome ministri se e, moraju, e, moraju podnijeti izvješće u svojim nacionalnim parlamentima. Moj prethodnik, gospodin Juncker, je poslao jedno pismo parlamentu gdje je rečeno da će se Europski parlament redovno izvješćivati o radu ESM-a, odnosno Europskog stabilizacijskog mehanizma i mi smo uvijek na raspolaganju da to učinimo. Ja sam nedavno dobio poziv da dođem u parlament i da se o tome povede rasprava. Naravno, ako imate sada neka pitanja, ja sam na raspolaganju. Mislim da je možda najjednostavnije, s obzirom da sam sada ovdje, da mi postavite bilo koje pitanje koje vas zanima vezano uz ESM. Što se tiče privatizacije vode, u zaključku gdje se to tražilo, u sklopu grčkog programa pomoći, to je bio sastavni dio programa privatizacije. Nitko nije prisilio Grčku da stavi vodoprivredu u taj dio programa, međutim, um, moralo se poduzeti značajne napore u smjeru privatizacije um, javnih poduzeća u Grčkoj. To je bio sastavni dio programa za smanjenje duga i za konsolidaciju javnih financija. Dakle, privatizacija je bila sastavni dio te strategije. Uh, ova odluka o tome koja će se poduzeća staviti u portfelj je bila na Grčkoj. Dakle, to nije nešto na što ih je Europa prisilila. Neki smatraju da Evropsku uniju treba kriviti za sve, ali to nije točno. Što se tiče socijalnih indikatora i svrhe koje oni služe, slažem se da bi ta formulacija mogla biti ambicioznija. Razlog iz kojeg želimo razumjeti, mi želimo naime razumjeti kako se naše mjere odražavaju na društvo i to nam je bitno kod donošenja odluka o makroekonomskoj politici. Da, zato vas lijepo molim da ne shvatite krivo u formulaciju sole purpose of understanding. Mi želimo razumjeti e, koji je socijalni utjecaj politika i mjera koje donosimo. E, vidim da imam 50 sekundi prije nego prijeđemo na sljedećeg govornika. Dakle, vratit ću se na prvo pitanje. Svima vam je poznato da nizozemska vlada nema e, moć veta kada je riječ o plaćanjima iz ESM-a, a Njemci to imaju. Dakle, postoji demokratski deficit unutar u sklopu ESM-a. Van Rompuy je obećao da će biti dogovoren demokratski nadzor od strane parlamenta. E, dakle, ne samo da ćete vi doći svako toliko. Kako poboljšati demokratski nadzor, demokratsku kontrolu? Dakle, nije riječ samo o lijepim riječima. Ne znam imam li dovoljno vremena da odgovorim na ovo pitanje. Da, dakle, ja bih rekao ovako. Ako vi smatrate da će nizozemski parlament dopustiti da isplate iz programa e, u sklopu ESM-a samo tako prođu za pojedine zemlje, onda griješite jer e, nema teme o kojoj se tako često e, ne govori u nizozemskom parlamentu. Dakle, upravo programi koji se tiču eurozone i ESM je tema o kojoj se E, stalno govori u nizozemskom parlamentu. Dakle, ako netko kaže ministru u parlamentu da se ne slaže sa određenom ispitom, to će dovesti do problema. Dakle, ja smatram da u mom parlamentu postoji snažna demokratska kontrola, a isto trijedi i za njemački parlament i za druge. Da, mi smo zapravo, evo, malo e, kasnimo, ali nema veze. Sada u ime kluba zastupnika riječima riječ ima Jürgen. Hvala, Sharon. Ja ću nastaviti na njemačkom. Imam dva pitanja. Čujete li me? Mm, prvo pitanje se odnosi na presudu Ustavnog suda Njemačke u Karlsruheu. O, dakle, zanima me kako to ocjenjuje Euroskupina, kako vi gledate na to. Moje drugo pitanje se tiče Grčke čuli smo da postoje prvi pozitivni znaci i u Njemačkoj je ministar Šojble pokrenuo raspravu o tome da je Grčka da Grčkoj treba moratori na otplatu duga, da postoji mogućnost bankrota. Zanima me kako vi gledate na to, da li se o tome raspravlja. Kao što ste sami rekli na početku, takva rasprava u Euroskupini možda ne bi bila korisna. Zanima me dakle što Euroskupina misli o tome. Um, uh, Hvala. Kao prvo vezano uz presudu suda u Karlsruju, ja sam uh, pratio analizu ovoga te presude. Ja ću se samo, držat ću se činjenica. Smatram da je čitavo pitanje prosljeđeno sudu Europske unije i da ćemo naprosto morati čekati ishod tog postupka. Jedino što mogu reći i jedino što je da treba iskazati žaljenje da se ova rasprava o instrumentu koji je doveo do stabilizacije eurozone. Dakle, žao mi je da se rasprava o tome instrumentu nastavlja, no morat ćemo pričekati pravorijek Suda Europske unije. Bilo kakve druge implikacije ili analize o tome što presuda suda u Karlsruju, znači prepustit ću pravnim stručnjacima. Što se tiče Grčke, nisam čuo da je netko rekao da je Grčka bankrotirala ili da je potreban moratori, Pa bio je jedan veliki članak u e, njemačkim, jednim njemačkim financijskim novinama. To, to su dnevne novine. Da, ja samo mogu potvrditi da Grčka nije bankrotirala. Kao što smo sada rekli, Grčka izlazi iz krize, ostvaruje, pokazuje da će ostvariti primarni suficit. Također e, se pojavljuju naznake gospodarskog oporavka. No, evo ja ću pročitati Handelsblad, poznate su mi te novine, ali nisam pročitao članak koji spominjete. Jürgen. Želite li ponovo uzeti riječ? Ne. Dobro, u tom slučaju sada prelazimo na EFD. Thank you, Hvala. I dobrodošli na naš odbor, gospodine Dieselblumen. Već smo dva puta razgovarali o Grčkoj i dobio sam veći dio odgovora koje sam htio čuti, ali samo ako biste mogli izneti još neke detalje Dakle, postoji neka opća percepcija o tome da će Grčkoj ipak biti potrebna određena pomoć. Zanima me kako vi procjenjujete koliki će biti um, opseg trećeg paketa pomoći, hoće li biti djelomičnog oprosta duga. Zatim spomenuli ste trojku. Što očekujete od uh, posjeta trojke Grčkoj? Hvala. Iskreno rečeno ne mogu vam dati odgovor na to pitanje, ne zato što ne želim, nego zato što ne znam odgovor. Vaše pitanje se tiče buduće pomoći, dakle nakon završetka tekućeg programa. Ono što mene trenutno e, zanima jest ovaj program koji sada traje do kraja godine i tu imamo još čitav niz pitanja koja treba riješiti. Kao prvo da se uspješno završi e, ova revizija koja je u tijeku. Nadamo se da ćemo dobiti rezultate toga u ožujku i da ćemo to moći raspraviti na Euroskupini u ožujku. Pitanje o tome koliko će novca biti potrebno u budućnosti naprosto je pitanje na koje ne mogu odgovoriti. To će ovisiti o analizi održivosti duga koju ćemo provesti krajem godine. Vidjet ćemo kako će se razvijati pokazatelji gospodarskog rasta, e, kakav će biti trend i mislim da ćemo se naprosto morati vratiti na to pitanje krajem godine. No, pitanje održivosti duga, dakle e, činjenice da Grčka bude u stanju tijekom jednog dužeg razdoblja otplaćivati državni dug je da kako ključno pitanje. Da. And the Što očekujete od misije Trojke, od ove sljedeće misije? Pa ja uvijek moram biti vrlo oprezan zato jer razlog zbog kojeg misija toliko traje je činjenica da još postoje neki problemi. Ja razumijem tešku socijalno, političku i gospodarsku situaciju u Ateni, ali svejedno moramo napredovati kako bi grčko gospodarstvo i javne financije postale ponovno održivima. Dakle, treba ostvariti daljnji napredak. Pregovore će se nastaviti u nedjelju ili ponedjeljak, a ja trebam naglasiti da ipak treba ostvariti pravi napredak prije nego što se trojka vrati u euroskupinu, zato jer bez toga nećemo imati daljnju polaznu točku. A sada u ime EPP-a, hvala lijepa. Želim zahvaliti predsjedniku Euroskupine. Također i zbog toga što je ponovno pokrenuo ovaj e, postupak jedinstvenog mehanizma sanacije. Grčke e, vlasti su sada iznijele prijedloge za sanaciju, a ipak e, kretanje trijaloga je pokazalo da to neće biti dovoljno. Trebamo ubrzati postupak. Trebamo ipak doći do tog trenutka, do te točke, no ipak nadzorno tijelo odlučuje o sanaciji. Dakle, trebamo riješiti tu situaciju u narednih nekoliko tjedana i to je bitno kako bi se odobrio i međuvladin sporazum. tu isto postoje neke poteškoće. Dakle, ovaj postupak treba biti pouzdan od samoga početka. Dakle, naravno da su potrebne godine da se usredi taj fond i naravno postoji također i mogućnost pristupa kreditiranju iz Europskog fonda za, odnosno mehanizma za stabilizaciju i pitam vas da li ste spremni ići u tom smjeru. Imam i treće pitanje, znam da je možda malo previše, ali svejedno ću ga postaviti. Vi ste da li se potvrdili kao vođa u upravljanju euroskupinom i sada vas pitam, dakle imamo europski six fiskalni pakt, što želite dodati, što želite iznijeti izmijeniti kada je riječ o makroekonomskom upravljanju koje je u rukama Europske unije. Što tu još treba dodati ili možda oduzeti? Hvala vam na pitanjima. Pa kada kažem da postoji mogućnost poboljšanja, to nije samo to nisu samo prazne riječi. Ja doista vjerujem da u postupku donošenja odluka ipak postoje znatne mogućnosti za poboljšanje. Mislim da vas ne zanima ono što ja osobno mislim, nego vas prije zanima ono što smatra ECOFIN ili Euroskupina. Ili možda međuvladina konferencija, no u svakom slučaju Rasprava u Ekofinu je bila otvorena za jasnost, tako da ste ga je sigurno pratili. I više ministara je iznijelo prijedloge o tome kako unijeti poboljšanja, a sada trebamo iznaći i mogućnosti za to i potrebnu potporu u Ekofinu. Kada je riječ o pristupu kreditima, Evo kao nizozemski ministar ja sam e, to doista tražio u Ekofinu, ali u ovoj prijelaznoj fazi ja znam da parlament e, negoduje zapravo zbog ovog podjele fonda na različite dijelove koji su zasebni. No, međutim, kada je riječ o e, onima koji su odgovorni za pružanje jamstva za ovaj kreditni instrument. Naravno, tu treba riješiti još neka pitanja, ali ovaj instrument kreditiranja bi mogao biti isto dio rješenja, dio ishoda. I na kraju, kada je riječ o makroekonomskom upravljanju, u svojem govoru u ponedjeljak rekao sam da s obzirom na instrumente kojima sada raspolažemo i također e, na funkcioniranje tih e, instrumenata na strani proračuna možemo iskoristiti te instrumente kao polugu kako bismo progurali gospodarske reforme. Ja sam također e, pozvao na veću koordinaciju na toj razini zato jer svi mi sada radimo na reformi mirovinskog sustava, ali odvojeno, zasebno a možemo ipak e, imati velike koristi ako to učinimo paralelno i istim ritmom. Postoje razni načini kako to ostvariti. Mislim da sada ustroj i razvoj bankarske unije može pružiti dobar model i za druge gospodarske sektore kako bismo ojačali gospodarski model u Europskoj uniji. Ja nastojim biti vrlo praktičan. Mislim da ovi instrumenti kojima raspolažemo nam e, sada omogućuju veći učinak i dokazuju se na terenu. Dakle, možemo iskoristiti iste mehanizme iz proračuna na e, radu na strukturnim reformama i mislim da to može donijeti ploda kada je riječ o gospodarskom rastu. Hvala. Otmara nema, dakle sljedeći govornik u ime EPP-a je, gospodin Feo. Ja hvala, ja ću govoriti na portugalskom. Hvala predsjedniče, evo želim vam kao prvo čestitati. A moje pitanje je sljedeće. Kako ocjenjujete funkcioniranje sustava trojke? To je jedan hitan odgovor koji je Europa morala dati u čitavom nizu situacija koje su uslijedile jedna za drugom. Dakle, htio bih čuti vašu opću ocjenu rada i funkcioniranja ovog modela. Zatim, Jedan od e, strahova Europskog parlamenta jest možemo li uvidjeti je li sada već moguće doći do čisto europskog rješenja koje ne bi recimo iziskivalo intervenciju MMF-a u budućnosti, a to su prognoze za budućnost. Dakle, smatrate li vi da će doći do sličnih situacija kako smo već e, proživjeli. Nadam se da to neće biti tako, ali može li europski odgovor biti nešto što će dati isključivo europske institucije? Hvala vam. Kada je riječ o trojci, Čekam e, dovršetak e, izrade izvješća koje priprema parlament o funkcioniranju trojke. Evo, upravo sam čuo da ćete glasovati o tome u ožujku. Čitav pristup ovoj krizi je zapravo bio uzrokovan poteškoćama sa financiranjem vlade i nemogućnošću pristupa financijskom tržištu. Ustrojen je sustav solidarnosti u eurozoni, razrađeni su razni instrumenti, a trojka je bila ključna u tom procesu. I također vodila je politički nadzor i polagala je račun euroskupini. Ja ne bih pristao da se trojku sada okrivi zbog gospodarskih poteškoća u raznim zemljama koje proizlaze iz pogrešnog gospodarskog i političkog upravljanja u eurozoni prije krize. Zatim, bilo kakve mjere koje su poduzete tijekom e, trajanja programa su također razrađene i obrazložene euroskupini. Nije to sama učinila trojka. Naravno, trojka je vodila E, pregovore sa zemljama koje su obuhvaćene programom i to je, mi je i drago i doista je to pogodovalo i razradi konkretnih i ciljanijih programa. No, to je uvijek bilo pod vodstvom, bilo političkim, bilo drugim vodstvom euroskupine. Kada je riječ o samom procesu i njegovoj budućnosti, Euroskupina nema neko opće mišljenje da to trebaju uvoditi isključivo europske institucije. To bi možda bilo moguće u budućnosti, no ja moram zapravo izraziti zahvalnost MMF-u i naporima koje je MMF uložio da nam pomogne tijekom krize, ne samo financijske potporu, nego i također u obliku stručnosti. Naravno, MMF e, bi mogao imati neku ulogu u budućnosti, ne znam hoće li to tako biti, mogli bismo razgovarati o tome, ali za sada Euroskupina nije zauzela zajednički stav o tome. Hvala. Mm, čini mi se da ne mogu voditi i popise i voditi računa o vremenu. Nastavit ću se poboljšati. Evo sada u ime SID-a jedan od naših izvjestitelja za trojku. Hvala Sharon. Evo, mislim da ste mi u pravom trenutku predali riječ. Nakon što smo saslušali predstavnike trojke, pokazalo se da su se i da je bilo mnogo neslaganja među njima i rekli su nam kao što ste i vi sami potvrdili da su se odluke donosile u euroskupini E, tim su bitnija pitanja koja vam želimo postaviti i žao nam je što niste, što se niste odazvali na naš poziv da dođete na saslušanje u odboru Ekon u sklopu istrage o radu trojke. Dakle, sada ću iskoristiti ovu priliku da vam postavim tri konkretna pitanja koje smo uočili tijekom naših misija. Kao prvo što se tiče Cipra, možete li nam reći točno tko je unutar Euroskupine predložio taj porez na štediše manje od, koji su imali manje od 200 tisuća eura. Dakle, e, to je mjera e, koja nije u skladu sa pravnom stečevinom, to je Ciparski parlament odbacio, no netko unutar Euroskupine je to predložio i eto, žao nam je što nije uočeno da je to nešto što je u suprotnosti sa Kijem. Drugo pitanje tiče se Irske. Rekli ste da je u Irskoj situacija dobra. Mi smo kad smo bili u posjetu Irskoj imali sastanak sa njihovim ministrom financija i on je sada dao javnu izjavu da se dio smo Nunan je dakle iznio javni prijedlog da se dio duga, irskog duga prenese na europski stabilizacijski mehanizam kako bi se retroaktivno riješila bankarska kriza, a i vaša kolegica je također e, spomenula da se deficit isključi, dakle ovaj deficit koji je vezan uz spašavanje bankarskog sustava isključi iz javnog deficita. Možete li nam reći, vodi li se ta vrsta rasprave u Euroskupini, posebno sa iskom vladom i e, koji je, koji je prijedlog u iskoj kako bi se smanjio taj dug bankarskog sektora e, koji pada na teret e, poreznih obveznika budući da u ono vrijeme nije bilo odgovarajućeg mehanizma za rješavanje krize. Zatim što se tiče Grčke, niste odgovorili na pitanje e, mog kolege. Da, Grčka će ostvariti primarni suficit i ona poduzima napore u tom smjeru i ove godine će ponovno ostvariti gospodarski rast. Međutim, gospođa Lagarde je rekla u Financial Times, a to je službeno stajalište MMF-a, da dugoročno grčki dug neće biti održiv ako bude veći od 120% BDP-a a sada iznosi 175% BDP-a, a od samoga početka je stajalište MMF-a bio da se ide u reprogramiranje grčkog duga. Možete li potvrditi da se trenutno vodi rasprava u euroskupini o tome? E, čuli smo već da se vodi rasprava o tome da se e, smanji smanje e, dakle kamatna stopa na otplatu grčkog duga i da se produži rok otplate ukoliko se ostvari primarni suficit. Možete li nam to potvrditi? I e, tu ću sada stati jer u protivnom nećete imati dovoljno vremena da date odgovore. Pa doista vaša opšena pitanja mi ne ostavljaju baš mnogo vremena. Rekli ste da ja nisam došao u parlament govoriti o trojci, a pitanje koje ste postavili o Cipru postavljeno je posljednji puta kad sam bio ovdje ili možda pretprošli puta kada sam posjetio vaš odbor. Isto pitanje, odnosno tko je predložio da se novac izvuče i tako dalje. Mislim da je to zapitao gospodin Eichhout ili neko u vašem odboru. Ja ću vam dati isti odgovor. Ja zapravo sada ne mogu točno reći tko je što rekao, na kojem odboru i na kojem sastanku i mislim da to nije bitno. Kao što sam rekao prije, na prvom sastanku smo došli do ishoda koji međutim je naišao na kritike i primjedbe i ukratko nakon toga je donesena druga odluka što je također bilo puno posljedica po Cipari Ciparske banke. No ja branim taj ishod, a neću sada ulaziti u detalje onoga tko je što rekao. Već sam dao taj odgovor prije nekoliko mjeseci. Kada je riječ o Irskoj, imate potpuno pravo. Ona nosi težak teret duga koji je nastao usred bankarske krize u Irskoj. Da smo tada raspolagali odgovarajućim instrumentima za bail-in, onda bi se Irska našla u drugoj situaciji. Mm, jedan od elemenata o kojem se raspravljalo je bila direktna e, rekapitalizacija iz e, monetarnog fonda. Ne znam da, e, da li je to bilo tada ostvarivo. Otvorena je mogućnost još uvijek bila retroaktivnog retroaktivne sanacije, ali ne znam da li je to bilo poželjno i ne mogu sada reći hoće li se to ikad dogoditi ali to je u glavnim smjernicama koje smo dogovorili u lipnju. Dakle, mogućnost retroaktivnog korištenja tog e, instrumenta je još uvijek otvorena. Kada je riječ o Grčkoj i neodrživosti ovog duga, dugoročno gledano, kada smo odlučivali o prilagodbi sadašnjeg programa u prosincu 2012. Izračunali smo održivost duga sa MMF-om i zacrtali smo limit od 124% do 2022. Znači, to je također održivi cilj e, sukladno MMF-u. Naravno, u rotu to će biti više, ali mi ćemo poraditi da to spustimo na 124% BDP-a do 2022. godine. Krajem godine ćemo se vratiti na to, ponovno izračunati održivost duga, vidjeti u kojoj smo fazi i ako bude potrebno sukladno dogovorenim uvjetima krajem 2012. godine mi ćemo revidirati naše stajalište i naravno podržat ćemo dalje Grčku. No sada ne mogu reći je li taj cilj koji smo dogovorili sa MMF-om i drugima krajem 2012. još uvijek ostvariv. Vratit ćemo se na to kasnije krajem godine i ponovno izračunati održivost duga. Hvala. A sada prelazimo na drugog suizvjestitelja za trojku, Otmar. Izvoli. Ja, Aspekte ansprechen. Zum einen... Hvala. Želim se osvrnuti na dva aspekta. Uviđate li vi da nam je teško dati odgovore kada je riječ o aktivnostima koje nisu uređene europskom pravnom stečevinom. Ne bi li možda bilo lakše reći da sve postojeće međuvladine institucije i sve europske aktivnosti, svi ciljevi, da će se s njima postupati u skladu s ugovorima. to je možda ostvarivo kada je riječ e, o sanacijskom mehanizmu. Dakle, mi ćemo tražiti da trojka dobije europski mandat jer onda neće biti više poteškoća u vezi sa odgovornošću, kontrolom, transparentnošću i sl. Koje je vaše mišljenje o tome? I zatim drugo pitanje. Vi ste spomenuli nezaposlenost. Jeste li još opet govorili o Ekofinu o porezu na transakcije. Već e, u srpnju je dan e, prijedlog u tom smislu, a mi gubimo 57 milijardi eura zato jer taj porez još nije uveden, a mi predlažemo da se taj porez e, uvede i bude obvezatan u borbi protiv zapošljavanja i za stvaranje rasta i zapošljavanja. Dakle, kakav je vaš program za ostvarenje i provedbu ovih odluka? Hvala vam lijepa. Vi ste tražili, kada je riječ o svim ovim međuvladinim institucijama, da se one dobrovoljno povedu za odredbama Europske unije. Mislim da to nije izvedivo. Mi kao Euroskupina se vodimo odredbama koje su nadležne za nas. Dakle, mi smo u osnovi međuvladina skupina i odgovaramo nacionalnim parlamentima i kao što znate najmanje dva put godišnje obraća se i vašem odboru, no to je jedan dio europske metodologije. Znači ja moram raditi unutar okvira kakvi su utvrđeni da euroskupina je na neki način hibridna i sa vremenom se i razvija, no kao predsjednik euroskupine ja nemam tu slobodu dobrovoljno se služiti različitim metodologijama. Mislim da to ne bi bilo ispravno. Kada je riječ o um, porezu na financijske transakcije, znam da sada imamo pojačanu suradnju 11 zemalja članica u tom smislu koje nastoje iznaći jedan e, sporazum e, međusobno o tom e, porezu. Ja ne znam do koje su točke stigli kao nizozemski ministar, nisam član te skupine, a niti kao predsjednik Euroskupine. Dakle, a kada oni postignu sporazum, oni će to staviti na dnevni red Ekofina, do sada to se nije dogodilo. Znači da još čekamo zaključak koji će donijeti ta skupina. Znam da vam to nije zadovoljavajući odgovor no, ja ni kao nizozemski ministar, ni u svojstvu predsjednika Euroskupine nisam dio te skupine za pojačanu suradnju. Ne znam koji ste točno broj spomenuli, ali rekli ste da gubimo milijarde zbog toga što nemamo porez, no s gospodarskog stajališta moram reći da se taj novac ulaže drugdje u gospodarstvo, no sa političkog stajališta možda biste htjeli oporezovati te financijske tokove u financijskom sektoru i iskoristiti ih u druge svrhe. No, ipak e, pričekujemo ishod pojačane suradnje. Nisam sada u mogućnosti reći nešto više o tome jer jednostavno ne sudjelujem u tim radovima. Hvala. Sljedeći u ime SID-a ima riječ Antonin Sanchez Presedo. Hvala. Imam jedno općenitije pitanje, a onda par konkretnijih pitanja. Dakle, imamo tromjesečno izvješće komisije i također imamo izvješće OECD-a. Prema komisiji se predviđa godišnji rast od 1% i to će biti manji rast u odnosu na godine koje su prethodile krizi. Dakle, Europa je područje koje je najviše pogođeno krizom u svijetu. 2023. europski prihodi će biti trećina onih SAD-a. Dakle, očito je da će to imati posljedice po plaće i po cijene. Znači, nezaposlenost je varijabla, ali ne i cijene. I zbog toga imamo jedan trgovinski višak od 2,5%, no predsjednik mm, Američke savezne banke je rekao da postoji jedan maksimalni održivi prihod za zapošljavanje. E sada, to pitanje najodrživije razine nema zapravo baš mnogo smisla kada uzmemo u obzir da se tu radi o ljudima. To je teška situacija i mi se ne smijemo praviti kao da se ništa ne događa jer se to opterećenje neravnomjerno raspoređuje. E sada o Grčkoj. Naravno da su u Grčkoj postali određeni nedostaci, no ako netko pati od ozeblina nećete ga staviti u hladnjak. No, svejedno, imamo određenu odgovornost prema Grčkoj, govorilo se o Maršalovom planu, no u svakom slučaju tu odgovornost trebamo preuzeti. I što će se dogoditi nakon programa Trojke? Španjolska je sada u potpunosti ostvarila svoja obećanja, isto vrijedi za Irsku i što će se dogoditi u tom razdoblju nakon programa kada je riječ o nadzoru, recimo stabilizacijski mehanizam, vi ste nas pozvali da postavljamo pitanja. Dakle, i zapravo je pitanje postoji li mehanizam za stabilizaciju eurozone, no hoćete li razraditi jedan plan punta kako bi to postao i europski mehanizam? Hvala vam lijepa. Kada je riječ o rastu, imate svakako pravo da ne smijemo prihvatiti tu strukturnu nisku razinu rasta u Europi, jer nam to jednostavno neće omogućiti da riješimo pitanje nezaposlenosti onom brzinom kojom bismo to htjeli učiniti, niti ćemo isto moći riješiti problem suverenog duga Europi u onim rokovima kojim bismo htjeli to ostvariti. Dakle, trebamo ostvariti veći rast i to treba biti naš prioritet. Već sam rekao u skupini, stavili smo naglasak na upravljanje u krizi, na proračune, na dovođenje proračuna u red, no sada ćemo taj naglasak morati pomaknuti na rast i na ono što ćemo učiniti kako bismo ojačali taj rast. Naravno, potencijal postoji. Mislim da ne smijemo uopće nikako prihvatiti taj nizak rast jer potencijal rasta postoji, no zato će biti potrebno restrukturirati gospodarstva a rješenja su različita za svaku pojedinu zemlju. Izneseni su radni prijedlozi o tome što svaka zemlja treba učiniti kako bi riješila strukturne neravnoteže. Vi ste spomenuli neke zemlje, naročito u Južnoj Europi, gdje su pale plaće i također cijena rada, ali ne i potrošačke cijene. I to samo dokazuje da sektorska tržišta, tržišta proizvoda ne funkcioniraju, jer ako smanjite troškove proizvodnje, to bi također trebalo smanjiti cijene u istoj mjeri i istom brzinom. A ako se to ne događa, onda očito tržišta ne funkcioniraju. Dakle, postoji mnogo prostora za poboljšanje i ja smatram da bismo trebali biti vrlo strogi i precizni u našim e, pojedinačnim analizama po zemljama, odnosno vidjeti gdje postoji prostor za poboljšanje i što tu možemo poduzeti. Do sada je to bilo u velikoj mjeri prepušteno nacionalnim vladima, a sada ako je samo postojala mogućnost preljevanja te krize u eurozone u druge zemlje, onda je se komisija uključivala i tražila više. No to je defenzivan pristup. Dakle, ako imamo negativne posljedice komisija, onda se to angažira i traži restrukturiranje gospodarstva. No zašto ne bismo bili ofenzivniji i rekli, gledajte, u gotovo svim zemljama imamo otvorena pitanja, odnosno E, starosna dob za mirovinu, mirovinska e, reforma i također e, druga pitanja, zašto ne bismo to riješili zajedno kako bismo ostvarili veći rast. Dakle, uglavnom želim reći da postoji potencijali da ne smijemo prihvatiti tako nizak rast u Europi. Evo, nažalost, nemam više vremena odgovoriti na preostala pitanja. Da, to jest problem kada nemamo dovoljno vremena, mislim da moramo krenuti dalje. No, Mislim da u svakom slučaju ćemo imati mogućnost možda drugi puta. U ime e PPA javi se za riječ Herbert Öfler. Izvoli. Hvala. Imam pitanje koje se tiče neravnoteža u eurozoni. Kamatne Stope namijenjene poduzećima i malim tvrtkama su u centru tih neravnoteža. Srednje mala poduzeća se nalaze na nacionalnim financijskim tržištima. Kod mene u Italiji nije moguće ići preko granice i zatražiti zajam, na primjer u Austriji gdje su kamatne stope daleko niže u odnosu na one talijanske. Govorim ovdje o 15 km udaljenosti. To stvara makrofinancijsku neravnotežu. Osim toga, ove se kamatne stope ne smanjuju. Raspolažem nekim podacima koje sam nedavno dobio. I ove stope su se unatrag nekoliko mjeseci još više pogoršale. Trebamo uspjeti garantirati da se ovi zajmovi mogu zatražiti preko granice, jer bismo time riješili brojne probleme vezane uz trenutnu neravnotežu. Što mislite? Hvala vam. Fragmentacija kreditnih e, tržišta je još uvijek u tijeku, odnosno ona se čak i produbljuje, kao što ste rekli. Svjestan sam toga. Problem je vrlo jasan. Stvaranje jedinstvenog tržišta zajmova bi mogao biti posljedica stvaranja bankovne unije. Postoje i drugi elementi koji objašnjavaju razlike u kamatnim stopama, to je odraz e, kreditnih rizika, odnosno ukupnog iznosa kredita koje je određena bankovna institucija, odnosno tržište, izdao. Dakle, oni reflektiraju rizike na tržištu i posljedica su fragmentacije financijskog tržišta u Europi. Time će se pozabaviti bankovna unija, a ključni razlog zbog kojeg ovo činimo je što želimo imati jedinstveni, odnosno jaki financijski sektor u cijeloj Europi. Äh, Hvala, jasno mi je da postoje razlike u kamatnim stopama koje su povezane sa situacijom u gospodarstvu. Ja živim nekoliko kilometara od granice jedno malo, odnosno srednja tvrtka, odnosno pojedinac bi mogao ići s druge strane granice u tamošnju banku i vidjeti da postoje razlike u kamatnim stopama kada je, reč, kada je riječ o zajmovima ili hipotekama. Međutim, trenutno se nije moguće koristiti tim uslugama. Moguće je da ćemo to postići stvaranjem e, bankovne unije, to će dovesti zasigurno do i do veće konkurencije između bankarskih sustava. U pravu ste. E, dio bankovne unije će imati jedinstvena pravila, a za to će biti potrebno puno vremena zato što još postoji čitav niz sektore propisa koji reguliraju ovo tržište koje su nacionalne prirode. Međutim, eh, radit ćemo na primjeni zajedničkih jedinstvenih pravila i to će zasigurno, kloniti ove neke razlike koje ste spomenuli. I to je moj odgovor. Hvala vam. Kasnimo, evo, napredujemo dalje po dnevnom redu. Kolega Dominiši ima pravo Potrebno je čitav niz e, preduvjeta kako bi se došlo do oporavka u eurozoni. Jedan od njih je ponovno usklađivanje gospodarstava u eurozoni. Potreban je pad u viškovima u nekim zemljama sjevera Europe kao što su Nizozemska ili Njemačka. I slažete li se s tim gledištem? Koju bismo vrstu instrumenta mogli koristiti kako bismo postigli taj cilj? Vidim mjesta za rast potražnje diljem Europe i to unutarnje potražnje u različitim zemljama i to se događa ukoliko pogledate plaće u Njemačkoj koje rastu unatrag nekoliko godina. Vjerojatno će se jednako dogoditi u nizozemskoj, barem u nekim sektorima i to jedno kada započne gospodarski oporavak. Kao, kao što znate, taj oporavak u mojoj zemlji poprilično spor, te nije dolazeo do rasta plaća. S tim u vezi potražnja će jačati diljem Europe i naročito u zemljama sjeverne Europe. možemo postići dodatni gospodarski e, rast na jugu ukoliko sjever postane manje konkurentan. Po meni se velika većina izvoza Njemačke onako upućuje izvan eurozone, dakle Njemačka zarađuje na svima, zarađuje na tržištima Azije i oni će s time i nastaviti. Tvrtke diljem Europe rade za njemačku automobilsku industriju, grade dijelove, priskrbljuju im sirovine, te se to se potom šalje u Aziju. I zato nastavimo sa tim poslom. Moramo zarađivati svaka zemlja za sebe, ali zajedno izvozeći na svjetska tržišta ukoliko se zato pruži prilika. Da, treba nam jaka Europa. uh, we're not sure that it's diplomatic to reply to how we want to devalue the euro. Mislim da nije diplomatski govoriti o tome želimo li devalvirati ili ne euro. I posljednje pitanje za klub ALDE. Izvolite. Hvala vam, govorit ću grčki. Čuo sam ovo što ste rekli u vezi sa Grčkom. Međutim, ja možda živim u nekoj drugoj zemlji, zato što se u mojoj, zato, zato što u mojoj zemlji privatni sektor trpi velike teškoće, visoke kamatne stope i to prvo trenutku kada bi im trebalo pomoći. imamo 2,3 milijuna osoba koji ne uspijevaju platiti poreze, milijun obitelji koje ne mogu plaćati račune za struju. Dakle, često ne mogu plaćati niti svoje doprinose. A mnogi zaposleni u privatnom sektoru ne primaju plaću zato što tvrtke jednostavno nemaju taj novac zato jer su prezadužene. Ovako opterećen privatni sektor kako uopće može pomoći oporavku svoje zemlje? Izvoz je ostao na istoj razini iz 2013. bez obzira na naše očekivanja. Kako možemo postići bolje rezultate ukoliko ne dođe do rasta izvoza? kako učinak ovih primarnih viškova, kako se može osjetiti, odnosno dovesti do poboljšanja gospodarstva. Neki od elemenata koje ste istaknuli pokazuju gdje je temeljni problem u funkcioniranju grčkog javnog, odnosno privatnog sektora. Nemoguće imati zdravo gospodarstvo i zdrave javne financije ukoliko nemamo pravedan porezni sustav u koji svatko uplaćuje. Nemoguće imati zdrav privatni sektor i gospodarstvo ukoliko ljudi ne plaćaju svoje račune. To su temeljna pitanja, odnosno dio mjera koje trebaju biti uključene u naše politike. Cijelo gospodarstvo se bazira na temelju povjerenja. Ljudi uplaćuju u sustav, oni plaćaju svoje račune, plaćaju poreze. To su pitanja s kojima se moramo suočiti, ona su dio programa, odnosno nalaze se u njegovom centru. Ukoliko se to ne poboljša, ja mislim da vidimo određena poboljšanja, mislim da je na poreznom sustavu učinjen dobar posao, da se on poboljša, da, da počne funkcionirati i to će dovesti do gospodarskog oporavka. Za privatni sektor je od ključne važnosti da znaju ukoliko ne započnu s poslom u Grčkoj, da znaju s kakvim će se poreznim opterećenjem nositi, koje će račune trebati plaćati. To se odnosi na tvrtke, na vlast i na građane ali oni nemaju novac da plate svoje račune. Oni ne izbjegavaju platiti porez, oni jednostavno nemaju novac da plate svoje račune. I pitanje koje sam postavio je zašto ne dolazi do rasta izvoza. To je pravo pitanje. Kako predviđate rast ukoliko izvoz ne raste? Mislim da nedavni podaci pokazuju da je konkurentnost u Grčkoj da doživljava rast i da dolazi do poboljšanja pokazatelja. Ja ću biti optimističniji nego što ste vi, ali pitanje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza je tamo. Vi ne možete reći da ljudi ne mogu plaćati poreze. To je djelomično istinito za dio stanovništva, ali zasigurno postoji i dio stanovništva kojih ne plaća, odnosno ne plaća u onoj mjeri u kojoj trebaju. To je ključno pitanje za svako društvo i svako, e, svako gospodarstvo ukoliko žele funkcionirati na odgovarajući način, ukoliko žele imati pravedan i učinkovit, porezni sustav i zato pomažemo Grčkoj da to poboljša. Hvala vam. Hvala vam što ste došli na, ovaj, na ovu raspravu. Nastavit ćemo sa glasovanjem za nekoliko minuta. Znam da su potrebni glasački popisi, trebamo ih organizirati. i pozabavit ćemo se sada tim formalnostima. members could uh, take their seats, then we can do a test vote. Možemo napraviti test probno glasovanje, otvaram glasovanje. Provjerimo radi li sve, pritisnite dugmad. Moramo znati ukoliko je netko bez glasačke kartice. So we've got 35 Imamo 35 kartica, 34 je pritisnulo dugme. I'm still waiting. Oh, Još čekam. Vidi mi neke suzdržane. Dobro, sva dugma radi, 29 ih je sretno, 6 ne zna. So, we'll start the vote and the first vote is the... Počinjemo glasovanje. Prvo je izvješće feo. Prvi Amandman 215, tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. 23, tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 216 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 217 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 218 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis A, tko je za? Prvi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis C, kompromis C, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 283. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis D. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 289. Tko je za? Protiv? Ljudi su se malo pogubili. Da idem sporije, 289, tko je za, protiv. Socijalisti govore da su za, dok sam došla do dijela protiv. Glasujmo elektronski. Ovo je moj amandman, nisam, nisam, nisam htjela da ovako ispadne. Ni sama više ne znam o čemu se radi. Zatvoram glasovanje. Dakle, vi ste bili za. Kompromis E tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 48 tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 292. Usmeni amandman izvjestitelja. Da slažemo li se s tim? Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis F, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 50, tko je za, protiv, suzdržani, mislim da je odbijeno, ali provjerimo. Broj 50, dakle, glasujemo. Uh, Jeste li svi glasovali? Usvojeno je, bilo sam u krivu. 295, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 296, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 297, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 298, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 51, tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. 299 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 300 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjerit ćemo. One more to vote. voting. Ste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno 22 naprem 15. 301. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne vidim da socijalisti uopće glasuju. Provjerimo. Teško je ako ne podižete ruke. Provjeravamo 301. Zatvoram glasovanje i to je odbijeno. 302, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 303, tko je za? Protiv, suzdržani, zbunjena sam. 303, možemo li provjeriti? Provjeravamo 303. Thank you. Hvala vam. Ovo je usvojeno. 304. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 305. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 306. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Kompromis G. Izvolite. Hvala vam. Želim samo istaknuti da kad je riječ o usmenom amandmanu, EPP će glasovati za njega. Tako ne bi došlo do zbunjenosti kod glasovanja. Dakle, mi glasujemo za. take... Hvala vam. Kompromis G sa usmenim amandmanom. Prvo ćemo to naglasovati. Tko je za? Protiv suzdržani usvojeno uz usmeni amandman. Idemo na amandman 313. Tko je za? Protiv suzdržani možemo li provjeriti? Nije jasno. 19 naprav 19 odbija se. Pričam se ili pak ne. 3-1-4, tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. 3-1-5, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 3-1-6, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 318. Tko je za? Protiv. Provjerimo 318. Zatvoren glasovanje 19 i naspram 19. Ovaj odbijen 319 koji je za protiv suzdržani usvojeno 320 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 53 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 321 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 54 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis H tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis i tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 328. Ovdje 328, dakle tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 329, tko je za? Protiv, suzdržani. Provjerimo 329. Three more to vote, two more to vote, two more buttons not... Zatvaram glasovanje. 18 naspram 18. Tko zna što su ona dva gumba mogla promijeniti? 329 ko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. 330 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 331 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. 331. One more button if you're pressing. Još jedno dugme, pritisnite ga, zatvaram. Glasovanje ovo je usvojeno. 332 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 60 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 333 tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. 333. Okay, I'm closing the vote. Zatvaramo glasovanje. Usvaja se. 3 334. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 61. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Juri 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 335. Tko je, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 336. Tko je za?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 suzdržani, različite su kombinacije, provjerimo. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. O ovom ne raspravljamo. Dolazimo do 3-4-1. Tko je za? Protiv, suzdržani, Odbijeno. 3, 4, 2. Tko je za? Protiv? Provjerimo. 3, 4, 2. Još tri glasa. Glasujete li? Zatvorimo glasovanje. Usvaja se. Zatvorimo glasovanje. 3-4-3 tko je za, protiv, Suzdržane? provjerimo, 3-4-3. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 3-4-4 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3-4-5 tko je za. Protiv, protiv, suzdržani, provjerimo 3, 4, 5, mislim da je odbijeno. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je. 3, 6, ko je za? Protiv. Provjerimo 3, 4, protiv, Vote's Zatvaram glasovanje. Odbijeno je. 347. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 348. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis J. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis K. Prvi dio. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis L, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis M, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četiri, tri, Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 433 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 4 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 4-5, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 436 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 437 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 438, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Juri 10, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 439, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 440, tko je za, protiv, suzdržani, zanimljivih gesti koju vidim. Provjerimo 440. be voted, votes closed. I'm closing the vote. Zatvaram glasovanje i to je odbijeno. Dakle, geste su proradile.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 Dolazimo do drugog dijela glasačkog popisa 446. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se 447. Tko je za? Protiv, suzdržani, provjerimo 447. Kako pogađam, pogodim pogrešno. Three more to vote još tri glasa. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvojeno 20 naspram 16. 85 koje je za? Protiv suzdržani. Usvojeno 448. Tko je za? Spričavam se, ovome ne glasujemo, niti ovome. Sljedeće 450. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se 451. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se 452. 453. Tko je za? Protiv, suzdržani, provjerimo 453. Two more to vote, one more to vote. I'm closing. Zatvaram glasovanje bilo da ste glasovali ili ne i ovo se odbija. Kompromis O, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis Q, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis R, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 506 je povučen. 507 tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo 507. Have 507. Još jedan glas, zatvaram glasovanje. To se usvaja. 508. Tko je za? Identični su. Hvala vam. Kompromis S. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 511. Tko je za? Protiv, suzdržani, provjerimo 511. Everybody's voted, votes closed. Zatvaram glasovanje. Odbijeno je. 89, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 512, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Provjerimo 512. Two more to vote if you're voting. Još dva glasa, zatvaram glasovanje. Usvaja se. 513, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 514, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 515, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 516, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 90, tko je za? protiv, suzdržani, provjerimo 90. Su li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno i ovo se odbija. 517 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 91 je povučen. 518 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo 518. Su li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno je. Tamo izlaze isti brojevi, ali u različitim kombinacijama. 519, 520, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 521 tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo 521. One more to vote. I'm closed. Još jedan glas, zatvoram glasovanje. Odbijeno je. 92, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 522, tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 523, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 524, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 525, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 93, tko je za, protiv, protiv, suzdržani, usvaja se 94, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 95, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 96, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 97, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 526, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 527 tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 528 tko je za? Protiv, suzdržani, provjerimo 528. Two more to vote if you're voting. Još dva glasa, zatvaramo glasovanje. Usvojeno je. 530 tko je za? Protiv suzdržani usvojeno 531 tko je za? Protiv suzdržani usvojeno 532 tko je za? Protiv suzdržani usvojeno 3, tko je za? Protiv suzdržani usvojeno 534 tko je za? Protiv suzdržani usvojeno. Kompromis T tko je za? Protiv suzdržani usvojeno. Kompromis U, tko je za? Tu je usmjeni amandman. Slažemo li se sa usmjenim amandmanom? Dakle, glasujemo sa amandmanom. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis V. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 566. Tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo 5, 6, 6. Mislim da je usvojeno, dobro je provjeriti. Zatvaram glasovanje. I doista usvojeno. 110, u njemu ne glasujemo. 111, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 5, 6, 7. tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 568. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 112. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojeno, ali provjerimo 112. Usvojeno je. Juri 14. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 113. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 570. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 571. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerimo. 571. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 572. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Usvojeno. Juri 16. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 575. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 577. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Juri 17. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. 579, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 580, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 581, tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo 581. was voted li su glasovali? Usvaja se 19 naspram 17. Nova kombinacija. 5-8-2 Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se. Kompromis duplo V. Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se. 116 sa usmjenim amandmanom. Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se. 117 sa amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 586. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 114. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 19. Juri. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 588. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 589, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 590, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 591, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 118, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 119, tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo 119. Mislim da je usvojeno. Su li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. I to je doista usvojeno. Jedan, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se 120, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se 1, 2, 1, tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se 122, tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo 122, mislim da je usvojeno. Su li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijeno je. Pokazuje da sam bilo krivu. 123. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 124. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 2. To je povučeno. 1, 2, 5. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 1, 2, 6. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 1, 2, 7. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 128, tko je za? Ispričavam se, ovome ne glasujemo. Dakle, 129, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 130, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 132, tko je za? Protiv, provjerimo 132. voted, Zatvaram glasovanje, to je usvojeno. Jedan, tri, četiri. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Jedan, tri, pet. Tko je za? Protiv, suzdržani, provjerimo jedan, tri, pet. Zatvaram glasovanje. 136 tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 6 tko je za, protiv, suzdržani usvojeno. 137 tko je za, protiv, suzdržani usvojeno. 138 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo 138. I think it was carried, but we will check. One more to vote, vote's closed. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je. 139, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno 140, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno je. Kompromis X, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 8, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Predsjednica, prostite, rekli ste kompromis 8, mislim da ste mislili na amandman 8, možemo li ponovno glasovati ili je to stvorilo zbunjenost? Amandman 8, dakle. Provjerit ćemo amandman 8, tko je za? Protiv? suzdržane Provjerimo elektronski. Provjerimo brisanje amandmana 8. Nisu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijeno je. Idemo na 148. Tko je za? Protiv, suzdržani. Provjerimo. Uh, Su svi glasovali? Ovo je odbijeno. 149. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 150. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Mislim da je usvojeno. Zatvaram glasovanje. Odbijeno je sa 19 glasova. Kompromis Y. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 151. Tko je za? Protiv? suzdržani zbunjene ruke. Provjerimo 1-5-1. Još dva glasa, Zatvoran glasovanje. Odbijeno je. 1-5-2, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 1-5-3, tko je za? Protiv protiv. Provjerimo. Mislim da nisam vidjela ruke socijalista. Su li svi glasovali? Usvojeno je. 154. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 155. Tko je za? Protiv suzdržani, provjerimo 155. Zatvoram glasovanje, to je odbijeno. Imam 9, tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno 156, tko je za? 156, tu njemu ne glasujemo, 157, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 10. Tko je za? Protiv. Prostite. 1, 5, 8. Moja lista veli da nije pokriveno kompromisom Z. Moja kaže nešto drugo. Okay, it was changed this morning. To jutros izmijenjeno. Vidimo ga kasnije ovdje na popisu, kao vodna izjava, i to nova, dakle glasovat ćemo njemu, ali kasnije, na novom popisu. Nemojte mene pitati zašto. Amandman 10. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis Z. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Sad dolazimo do 159. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerimo 159 na svom novom mjestu. Dalje se tiče iste uvodne izjave. Uh, to je odbijeno za dva glasa. 160 koja je za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 161 tko je za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 162 tko je za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 12 je povučen. 163 tko je za. Protiv suzdržani, provjerimo 163. Jesu li svi glasovali? 21 naspram 15 usvojeno. 164. Tko je za? Izvolite. Možda je pitanje moja moj popis, ali mislim da smo preskočili 1, 5, 9 ili se naše liste razlikuju. Na ovoj listi je to čini se obuhvaćeno kompromisom Z. To je novo, odnosno od jutros. Dakle, mislimo da je to pokriveno time. Idemo na 164. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 165. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 166. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 167. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo 167. Mislim da je usvojeno. Još dva glasa. Zatvaram glasovanje. Nije usvojeno. ću pogađati. 168. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerimo. <laughs> Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 169 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 170 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 13 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 14 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 171 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 172. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 15. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 16. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 173. Tko je za? Protiv. Bolje provjerimo. 173. Zatvoram glasovanje. Usvojeno za jedan glas. Mislim da je to bio 173. 174, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 175, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 176, tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. 177 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 178 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 179 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 181 tko je za, protiv, suzdržani. Bolje provjerimo 181. 181. 181, zatvoren glasovanje, to je usvojeno. 182, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno, 17, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno, 183, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno, 185, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno, 184. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 186. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 18 je povučen. 187. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerimo 187. One more to vote voting. I'm closing the vote. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. I to 17 naspram 19. 188. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 189. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 19. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 1.9. O njemu, 1.9. O njemu se ne raspravlja. 1.9.1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 192. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 193. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 194. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo 194. One more to Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 195. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 196. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 197. Tko je za? Protiv. Zbunjena sam. Provjerimo. And I'm seeing double and treble here. <laughs> That's carried. Usvojeno je 19 naprem 17. 201. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 202. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 203. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 204. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. 205 tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjerimo 205. I'm bound to be wrong. <laughs> closing the vote. Zatvaram glasovanje, bila sam u pravu. Usvojeno je. 206. Tko je za? protiv, suzdržani. Provjerimo 206. Zatvaram glasovanje. Usvojeno 207. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno 208. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno 209. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. 22. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 210. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 211. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 212. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 213. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. 214 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Glasujemo elektronski o izvinjenom tekstu. Jeste li se glasovali? 36 glasa za, nitko nije protiv i nema suzdržanih. Glasujemo o prijedlogu rezolucije. Hvala vam. Još jednom 36 glasa za i nitko protiv i niti jedan suzdržan. Hvala Sharon. Imam samo nekoliko komentara. Prije svega nakon razgovora sa izvjestiteljima u Sjeni donesena je odluka da se o ovome glasuje direktno na plenarnoj sjednici. Danas smo glasovali u odboru, dakle želimo da to dođe na plenarnu sjednicu. Sada trebamo otvoriti pregovore i onda direktno ići na plenarnu. Želim još reći nekoliko riječi u ime svih djelatnika ovoga odbora, svih koji su nam pomogli. Želim zahvaliti i svom uredu i svim djelatnicima i suradnicima na pomoći. Zahvaljujem i Pablu, zajedno smo surađivali, Jean Paulu, Ashley, Jürgenu Jute. Bez njih ne bi bilo moguće doći do ovih rezultata i ne bismo bili dovršili taj dio posla. Mislim da uistinu možemo otići kući mirne savjesti nakon što smo ovo odradili. Možda je bilo nekih razlika u prijevodu. Čini mi se da izvjestitelj kaže da ne želi da se krene u pregovore u ovoj fazi, prema tome ne moramo o tome glasovati. To će automatski ići na plenarnu sjednicu, a onda možemo odlučiti hoćemo li obustaviti završno glasovanje da bismo išli u pregovore. Dakle, ovo će u svakom slučaju doći na plenarnu sjednicu. Prema tome ne moramo glasovati o otvaranju pregovora jer taj zahtjev nije niti postavljen. Sada prelazimo na Pablovo izvješće koje djeluje nešto kraće. Ako budete glasovali isto, bit, bit će brže. Jesmo li svi tu? Kompromis A. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo na amandman 91 za protiv suzdržani dobro. Idemo provjeriti. Trideset troje nas je dobro, zatvaram glasovanje i to se usvaja. 92 za, protiv, suzdržani, odbija se. 93 za, tko je protiv, imali suzdržanih, napravit ću provjeru jer su neki otišli iz dvorane pa da ne bi došlo do pogreške. Još jedan glas, jeste li svi glasovali, zatvaram glasovanje i to se usvaja, 18 glasova za i 16 je bilo protiv. Sada idemo na peti amandman. Tko je za? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mogu li provjeriti peti amandman? Molim vas da provjerimo. Two Još dva glasa, još jedan glas. Zatvaram glasovanje and that's carried by one. I to je usvojeno. Da, očito nam danas ne ide glatko. 98. Tko je za? Protiv. Napravit ćemo provjeru. 98. Provjera. Još dva glasa, još jedan glas. Još jedan glas. Ako niste glasovali, ja zatvaram glasovanje bez obzira i dolazi usvojeno je 17 naprema 16. 104 za, protiv, suzdržani odbija se. 105 za, protiv, suzdržani odbija se. 106 za, protiv, suzdržani odbija se. 107 za, protiv, suzdržani usvoja se. Dobro, napravit ćemo provjer za 107. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Ovo je usvojeno 18 glasova za, 15 protiv. 118 za, protiv, suzdržani, odbija se. 109 za, protiv, suzdržani, odbija se. 110 za, protiv, suzdržani, odbija se. 111 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman B imamo usmeni amandman. E, moram ga pročitati, tako mi je rečeno, pa ću ga pročitati. Dakle, tu su dvije nove riječi, a to su na engleskom immediately i cleared. Dakle, sada se kaže da debitne transakcije karticom podrazumijevaju kartičnu transakciju vezanu uz tekući račun e, koji se izravno tereti, a transakcija prepaid karticom se smatra debitnom transakcijom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se? Oprostite, ali malo je glasan taj vaš telefonski razgovor. Mislila sam da imate komentar na glasovanje. Kompromis C. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se? 128 za protiv, suzdržani, odbija se. 129 za, protiv, suzdržani, odbija se. 130 koje za, protiv, suzdržani, odbija se. Osmi amandman tko je za, protiv, imali suzdržanih, dobro napravit ćemo provjeru. Osmi amandman. Imamo još dva glasa koja nedostaju. Dakle, sada imamo 32, još jedan glas nedostaje. Zatvaram glasovanje i to se odbija. 134. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 136. Za? Protiv? Suzdržani? Dobro, napravit ćemo provjeru za 136. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. To se usvaja. 17 glasova za i 15 protiv. Deveti amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Napravit ćemo provjer za deveti amandman. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. I to se ne razmatra. 16, 16. 137 za, protiv suzdržani odbija se. 139 za, protiv suzdržani dobro, provjerit ćemo 139. Otvaram glasovanje. Da, svi pritišću gumbe, ali nismo još otvorili glasovanje. Zatvaram glasovanje i to se odbija. 138. Tko je za? Protiv? Imali suzdržanih? Odbija se 140. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se 141. Tko je za? Protiv suzdržani provjerit ćemo 141. Jesu li svi glasovali? Nedostaje jedan glas. Zatvaram glasovanje. Odbija se za jedan glas. 142 za, protiv, suzdržani od provjera. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali, 16 naprema 16, znači da se ne razmatra. Imko 16 za, protiv suzdržani usva se. 143 tko je za, protiv suzdržani usva se. 144 tko je za, protiv suzdržani odbija se. 145 tko je za, protiv suzdržani odbija se. Imko 17 za, protiv suzdržani usva se. 146. Tko je za? Protiv? Suzdržani? odbio se. 147. Tko je za? Protiv? Suzdržani? odbio se. 148. Za? Protiv? Suzdržani? Možemo li napraviti provjeru? Mislim da nisam vidjela sve ruke u zraku. Da, znam da da ne možete odoljiti razgovoru, ali onda moramo provjeriti. 149 za protiv suzdržani, odbija se. 150 za protiv suzdržani, odbija se. 153 za protiv suzdržani, odbija se. 151 za protiv suzdržani, odbija se. 10 za protiv e, provjerit ćemo za 10 dobro zatvaram glasovanje odbija se 155 za protiv suzdržani odbija se 154 za protiv suzdržani odbija se kompromis D prvi dio tko je za protiv suzdržani Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada prelazimo na kompromis E. Srećom, to je nekoliko stranica dalje. Kompromis E. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 237. Za? protiv, suzdržani, odbija se. 238, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 239, tko je za, protiv, suzdržani, napravit ćemo provjeru za 239. Još jedan glas. Imamo sada 31 glas i to je usvojeno. 240. Tko je za? Protiv? Imali suzdržanih? Odbija se. 241. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim vas da provjerimo 16. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje i to se odbija jednim glasom više protiv. 17 ko je za, protiv suzdržani, moramo opet na provjeru. Još dva glasa, jeste li svi glasovali? Još dvoje zastupnika nije pritisnulo gumb. Zatvaram glasovanje. Dakle, 15 naprema 15 ne, ne razmatra se. Sada imamo 244. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo 244. Svi su glasovali, zatvaram glasovanje, Usvaja se 17 glasova za i 15 protiv. 18 tko je za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 18. Zatvaram glasovanje, to se ne razmatra. 16 naprema 16. Kompromis F. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 250. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Imko 26, ne to se... Ah, To se i tajništvo već umorilo. E, Imko 26. ipak glasujemo tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 251 tko je za, protiv, suzdržani. Dobro, provjerit ćemo 251. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje i to se odbija jednim glasom više protiv. 20 za, protiv suzdržani odbija se. 254 za, protiv suzdržani odbija se. 255 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada idemo na 261. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Morat ćemo provjeriti. 261. Dakle, provjera za 261. amandman. Usvaja se. 263. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 264, tko je za, protiv, suzdržani, morat ću provjeriti 264. Jesu li svi glasovali? Usva se. 265. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se 266, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 267, ispričavam se, to se ne razmatra, 268, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 269, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 271, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 270, tko je za, tko je protiv? Ima li suzdržanih? Odbija se. Kompromis FA, prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Ima li suzdržanih? Usvaja se. 21. Tko je za? Protiv? Ima li suzdržanih? Provjerit ćemo. 21. Čini mi se da je to odbijeno, ali ćemo provjeriti. Još jedan glas nedostaje, zatvaram glasovanje. I da, to je odbijeno. Imko 29, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 276, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 22, tko je za? Protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 22, Jesu li svi glasovali? Još jedan glas, zatvaram glasovanje i to se odbija. 23. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Odbija se. Možemo i to provjeriti. And that Odbija se dva glasa protiv više. 282 tko je za, protiv suzdržani odbija se. 284 tko je za, protiv, provjerit ćemo 284. Usvaja se. 24. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Provjerit ćemo 24, molim vas. Znam, nije lako. Odbija se. 25, tko je za? Tko je protiv? Molim vas da provjerimo 25. Provjeravamo glasovanje o 25. amandmanu. To se odbija. 291. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 292. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis G. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 298 tko je za protiv suzdržani odbija se 299 tko je za protiv suzdržani usvaja se 300 tko je za protiv suzdržani odbija se Imko 31 tko je za tko je protiv molim vas da provjerimo glasovanje o Broj 31. Zatvaram glasovanje i odbija se. Imko 32, tko je za, protiv suzdržani usvaja se. 301, tko je za, protiv suzdržani odbija se. Kompromis H, tko je za, protiv suzdržani usvaja se. Imko 34, tko je za, protiv suzdržani usvaja se. 305. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Imko 35. Ne razmatra se. 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 306. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis I. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 316. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 318, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 317, tko je za, protiv, suzdržani. Dobro, provjerit ćemo. Molim vas da provjerimo 317. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje i to e, nije prošlo. Dakle, kompromis je. Tko je za? protiv suzdržani usvaja se. Kompromis K, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Trideset tri, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Trideset pet, tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 34. Usvaja se. 35. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Usvaja se. Imko 2. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Usvaja se. Kompromis L. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usva se. Kompromis M. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Kompromis N. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Kompromis O. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. Kompromis P. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usva se. 60. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da, je, da se usvaja, ali molim vas da ipak provjerimo. Svi su glasovali i da, to se usvaja. 61, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 62, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se, ali provjerit ćemo. Jesu li svi glasovali? Još jedan glas nedostaje. Zatvaram glasovanje i da odbijen je. 63. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 64. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. 65. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. 66. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se ali molim vas da provjerimo. Prilično sam sigurna da se usvaja, vjerojatno sam u krivu, inače ne bi ni provjeravala. Svi su glasovali, da, bila sam u pravu, 17 glasova za, 15 protiv. Kompromis kve, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 7, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 2, tko je za, tko je protiv, Imali suzdržanih? Provjerit ćemo. E, to se ne razmatra. 16 naprema 16. 16 za, 16 protiv. 17 za, protiv, suzdržani odbija se. 71 za, protiv, suzdržani odbija se. 72 za, protiv, suzdržani. Možemo li provjeriti 72? Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Ne razmatra se. 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 3. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Tri. Odbija se. 77. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 78. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Imko 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Kompromis R, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 83, tko je za, tko je protiv, nisam sigurna, molim da provjerimo, 83. Usvaja se. Imko 9, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? usvoja se. 84. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada ćemo elektronički glasovati o ovako izmijenjenom tekstu. Još dva glasa nedostaju. Zatvaram glasovanje i to je 26 za, nitko nije protiv, imamo 5 suzdržanih, a o zakonodavnom prijedlogu otvaram glasovanje. Još jedan glas. Zatvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 25 glasova za, 3 su protiv, 2 su suzdržana. Usva se. Pablo? Hvala Sharon, ja bih prije svega htio zahvaliti dragom kolegu, kolegi Diegu i njegovom asistentu Mafaldi kao i djelatnicima iz mog ureda, posebno Salvadoru koji je bio uključen u izradu izvješća. Zahvaljujem i tajništvu, oni su odradili izvrstan posao. Zahvaljujem i također izvjestiteljima u Sjeni. Bilo mi je zadovoljstvo surađivati s njima. Tu je Marino, Ashley, zatim Sophie, Jurgen i e, mislim da sam sada spomenuo sve. Predlažem da na plenarnoj glasujemo kako bismo e, snažnije predstavili stajalište parlamenta. Hvala. Kao i kada je riječ o ostalim izvješćima, o ovome ćemo automatski glasovati na plenarnoj sjednici, dakle ne moramo glasovati o pregovorima, budući da za to nije podnesen zahtjev i mi ćemo ili nećemo obustaviti konačno glasovanje, ovisno o tome što ćemo odlučiti u datom trenutku. A sada možemo prijeći na sljedeću temu. Moramo glasovati o mišljenju o bankarskim tijelima. Dakle, riječ je o razrješnicama. Imamo kompromis A. Dakle, prvo imamo put koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi amandman, tko je za, protiv, mm, nisam sigurna, molim vas da provjerimo. Sada glasujemo o drugom amandmanu. Čini mi se da ima previše uzbuđenja u dvorani. Govorimo, dakle, to je izvješće o EIOPI. E, predsjedateljice, molim vas da nam kažete o kojem od ovih mišljenja sada glasujemo. Nije bilo jasno. ispričavam se, ja sam to rekla, ali molim vas kao prvo da se svi stišaju. Sada glasujemo o EIOPI. O kojem tijelu glasujemo, oprostite? O čemu glasujemo? Da, krenut ćemo od početka. Glasujemo o razrješnici za EOP-u, dakle za osiguranje, to je tijelo za osiguranje. E, nije uvijek jasno vidjeti o čemu se radi. Dakle, imate li svi pred sobom glasački listić, e, e, dakle popis glasovanja za EOP-u? Krenut ćemo od početka. Idemo od početka. Dakle, govorimo o kompromisu A. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Zatim e, drugi amandman. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Treći stavak. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis BC. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Peti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Odbija se. Kompromis D. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Deveti amandman. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Odbija se. Kompromis E. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada prelazimo na tekst ovako kako je izmijenjen. Molim vas da glasujemo elektroničkim putem. Jesu li svi glasovali? Još jedan glas nedostaje. Zatvaram glasovanje. 24 glasa za. Imamo tri suzdržana. Nitko nije bio protiv. Dakle, to smo usvojili. Hvala lijepa. Sada idem dalje. A sada imamo ESMU. Prelazimo na glasovanje o ESMI. Jeste li svi spremni? Dakle, kompromis A, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B, tko je za, tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim izvorni tekst, stavak treći, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis C, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis D, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se, amandman peti, tko je za, tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Izvorni tekst, stavak šesti. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? usvoja se. Kompromis E. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? usvoja se. Stavak, ne, ispričavam se, to je e, izmjena devet, tko je za, amendman 9, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis F, tko je za, tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. I e, imamo elektroničko glasovanje. dakle, završno konačno glasovanje o tekstu. Još dva glasa, još jedan glas i to smo usvojili sa 24 glasa za, tri suzdržana i nitko nije bio protiv. I sada prelazimo na EBU. Imate li popise? Kompromis A, tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak treći, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis C, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 6, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis D, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 10 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis E tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. I konačno glasovanje koje ćemo opet e, odraditi elektroničkim putem. 22 glasa za, nitko protiv, 3 suzdržana. Hvala vam lijepa. Moram vas podsjetiti da kao prvo imamo još jedno glasovanje zajedno sa odborom LIBE u 12.30. I to je dva kata iznad na četvrtom katu. Uzmite svoje kartice sa sobom, a sljedeći sastanak Ekona je u ponedjeljak u u 7.30. Dakle, a sada zajednički sastanak sa odborom Libe je u sali 4Q2. I ponavljamo, imamo ponovno glasovanje u Strasburu jutro ponedjeljak u 7.30. Hvala vam lijepa, hvala što ste izdržali ovo teško glasovanje.